točka dnevnog reda, izjave vijeća i komisije. Povodom predstavljanja programa aktivnosti Hrvatskog predsjedništva. Potičem vas da je moguće standardno se registrirati kao i na elektronički način ukoliko želite sudjelovati u slobodnom javljanju za riječ, jednako je vezano uz korištenje plave kartice upute su dostupne na ulazu u vječnicu i s mjesta dajem riječ eh, gospodinu Plenkoviću koji, nam koji će nam se obratiti. Izvolite. gospodine davide poštovani predsjedniče potpredsjednici i zastupnici europskog parlamenta poštovana predsjednice europske komisije poštovani kolege izuzetno mi je zadovoljstvo biti danas u europskom parlamentu i predstaviti prioritete prvog hrvatskog predsjedanja vijećem europske unije. za hrvatsku i sve moje sugrađane ovo je povijesni trenutak tek prije thirty godina u hrvatskoj su odrani prvi slobodni izbori. time je nakon nine stoljeća, hrvatski narod ponovno stekao svoju suverenost a hrvatska se vratila na politiku kartu svijeta. drago mi je da upravo danas uoi twenty eight obljetnice meunarodnog priznanja hrvatske kada su tadanje lanice europske zajednice priznale hrvatsku imam priliku govoriti u europskom parlamentu priznanje smo stekli u teškim okolnostima ratne agresije. hrvatska se zahvaljujući svojim braniteljima obranila i prije dvadeset pet godina oslobodila nakon čega se obnovila i krenula naprijed putem razvoja demokracije i europske integracije. i prije šestpet i pol godina postala je članicom europske unije koju je danas prvi put za na tom putu europska integracija hrvatske bila je čvrst i jasan putokaz u svim naporima i u svim reformama koje smo poduzimali. veselim se uspješnoj suradnji s europskim parlamentom u sljedećih šest mjeseci u želji da našim građanima pokažemo da od europske unije imaju opipljive koristi. nekoliko je važnih zadaća pred nama. Dame i gospodo, kao prvo sporazum o novom višegodišnjem financijskom okviru. Pravodobni sporazum o čitavom financijskom okviru za sljedećih sedam godina bit će jedan od naših prioriteta. U tom smislu višegodišnji financijski okvir mora ispuniti očekivanja svih naših građana u svim državama članicama, tako da se njime moraju nastaviti financirati kohezijska i poljoprivredna politika, no isto tako se mora moći nositi i sa brojnim novim izazovima s kojima se suočava Europska unija mora pokazati naše zajedništvo i jedinstvo uz puno poštivanje naših razlika gospodarskih, socijalnih i demografskih. Mora također postići da Europa bude djelotvornija i vidljivija na međunarodnoj sceni. Da bismo to postigli moramo djelovati brzo. Ne možemo dopustiti da dođe do odgode u provedbi programa Europske unije od 2021. godine. U protivnom bismo razočarali naše građane. Zajedno sa predsjednikom Europskog vijeća koji nastavlja pregovore o VFO na najvišoj političkoj razini uložit ćemo sve napore kako bi se postigao pomak za vrijeme našeg predsjedništva. Time bismo mogli finalizirati čitav zakonodavni paket vezan uz VFO te računamo na tjesnu i učinkovitu suradnju sa svim odborima parlamenta i sa svim i njegovim izvjestiteljima. Mi shvaćamo i razumijemo sve vaše razloge za zabrinutost, vaše poruke i vaša očekivanja, no smatramo da je od iznimne važnosti da se nastave pregovori na svim razinama te da se ostvare pomaci u svim zakonodavnim dosjejima. Tu nas povezuje zajednički cilj. Naš neuspjeh osnažio bi one koji ne žele snažnu Europu, a to ne smijemo i ne možemo dopustiti. Drugo, kraj procesa uređenog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Nakon ratifikacije sporazuma o povlačenju od strane Ujedinjenog kraljevstva, mi moramo finalizirati postupak ratifikacija na našoj strani. U tome će biti ključna suglasnost Europskog parlamenta. Hrvatsko predsjedništvo će sukladno izjavi o budućim odnosima te smjernicama Europskog vijeća raditi na brzom usvajanju sveobuhvatnog pregovaračkog okvira vijeća i to na temelju prijedloga Europske komisije. Premda će nam biti žao da jedna država članica izlazi iz Europske unije, Europska unija i Ujedinjena kraljevina dijele dugačku povijest i to treba biti nova polazišna točka za izgradnju tjesnih partnerskih odnosa u budućnosti na temelju uzajamnih interesa, uzajamnog poštovanja i jednakih pravila, posebno u područjima poput trgovine, sigurnosti i ostalih sektorskih politika. Međutim, prijelazno razdoblje od 11 mjeseci iznimno je kratko i bit će potrebno mnogo dobre volje i uloženog truda kako bi se prigovori priveli kraju u tom razdoblju te kako bi se postigao kvalitetan sporazum za obje strane. Dame i gospodo, treće, organizacija sastanka na vrhu u Zagrebu između Europske unije i Zapadnog Balkana te otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Mi ne skrivamo svoju ambiciju da pokušamo dobiti potporu država članica za otvaranje pristupnih pregovora sa ove dvije zemlje. Sljedeće izvješće Europske komisije i njezini prijedlozi za poboljšanje metodologije pristupnih pregovora bit će ključni u tom smislu. Za vjerodostojnost politike proširenja važno je držati se načela poštivanja kriterija kao što su politički kriteriji, mjerni kriteriji te pojedinačni napredak svake države kandidatkinje, budući da će to biti ključno za mjerenje postignutih rezultata i za njihovo pristupanje Europskoj uniji. A krajnji cilj ovih pregovora mora biti pristupanje Europskoj uniji. To mora biti središnja okosnica politike proširenja. Drago nam je da je Europski parlament usvojio rezoluciju u listopadu kojime se podržava otvaranje pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom te se na taj način naglašava važnost proširenja kako za zemlje kandidatkinje tako i za Europsku uniju. Na taj način je Europski parlament potvrdio svoju predanost vjerodostojnoj politici proširenja. Sastanak na vrhu u Zagrebu održat će se 20 godina nakon prvog sastanka na vrhu kada je otvorena europska perspektiva zemljama jugoistočne Europe te potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, zemljama bila je i Hrvatska koja je u međuvremenu jedina pristupila Europskoj uniji. Osim toga, Hrvatska danas predsjedava Vijećem Europske unije. Naš primjer doista daje jednu dodatnu simboličku vrijednost na sljedećem sastanku na vrhu u Zagrebu. Iz tog razloga se nadamo da ćemo na tom sastanku na vrhu uputiti jasnu poruku našim partnerima u jugoistočnoj Europi koji se još uvijek nalaze u nekom vrstu europskog predvorja, odnosno čekaonice. I možemo im reći, nastavite li provoditi reforme i ispunite li sve kriterije za pristupanje, vaša europska perspektiva, neće biti dovedena u pitanje i bit ćete dobrodošli. Istovremeno, Europska unija će vam pomoći u postizanju vašeg cilja, zahvaljujući sudjelovanju u europskim projektima, integraciji u infrastrukturnim mrežama putem redovnog političkog dijaloga na najvišoj razini i kroz promidžbu europskih načela i vrijednosti. Četvrto, pokretanje konferencije o budućnosti Europe. Mi ćemo se brzo primiti toga zadatka kako bismo na temelju stajališta vijeća mogli zaključiti međuinstitucijske dogovore u što kraćem roku i kako bismo na taj način osigurali da ova konferencija brzo zaživi. Važno je da Vijeće, Parlament i Komisija prihvate ciljeve ove konferencije te da budu ravnopravno zastupljeni u procesu. Ova konferencija također mora, mora biti jamac da će sve države članice, nacionalni parlamenti i građani, posebno mladi, sudjelovati u procesu. Ona mora biti inkluzivna i otvorena, a rasprave se trebaju baviti pitanjima koji proizlaze iz strateškog programa Europske unije te političkih smjernica predsjednica Europske komisije i vezano uz teme koje najviše zanimaju naše građane. Doista nam je drago da će hrvatska povjerenica Dubrovka Šujica biti zadužena za pripremu konferencije u Europskoj komisiji. Ova konferencija bit će nova prilika da se Europu približi građanima te da bolje shvatimo kroz dijalog ono što nam oni zamjeraju. S obzirom na to da sve više evropskih građana izražava nezadovoljstvo vezano uz Europu. To će nam omogućiti da shvatimo što je dovelo do Brexita i zašto brojni Europljani u drugim državama članicama razvijaju skepticizam, kako bismo shvatili također i razloge za populizam i antieuropski sentiment, te da vidimo zajedno što možemo promijeniti i unaprijediti. To je također prilika da se da riječ građanima da nam oni kažu kakvu Europu žele kako bismo mogli bolje odgovoriti na njihova očekivanja. Hrvatska ulazi u predsjedanje vijećem uz četiri bloka prioriteta, a oni su Europa koja se razvija, naš je glavni cilj osigurati ujednačen, održiv i uključiv rast Unije, koji uzima u obzir posebnosti i potrebe svih država članica i njihovih regija. to zahtijeva daljnji razvoj politika koje stvaraju kvalitetnije radne i životne uvjete te pridonose očuvanju okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. posebnu pažnju posvetit ćemo europskom zelenom planu o kojemu će vijeće raspravljati u nekoliko formacija s obzirom na širinu i domet pri čemu je važno osigurati odgovarajuće financiranje njegove provedbe. o tome smo detaljno razgovarali prigodom posjeta kolegija europske komisije zagrebu prošloga tjedna. zajedno trebamo raditi na dosezanju klimatske neutralnosti europske unije do. two thousand and fifty produbljivanje jedinstvenog tržišta i poticanje digitalizacije ulaganje u inovacije i istraživanje kvalitetno i cjeloivotno obrazovanje te razvijanje vještina prilagođenih poslovima budućnosti, ulog su u jaanje konkurentnosti unije a upravo je konkurentnost ključna sastavnica osiguranja njezina rasta. zbog toga je vaan i razvoj trita rada koje je prilagoeno vremenu digitalne revolucije novim globalnim izazovima te demografskim promjenama. Naša glavna misao vodilja mora uvijek biti poboljšanje kvalitete života svih građana unije ali i utvrivanje poticajnih demografskih mjera koje će izgraditi vitalnije društvo. drugo europa koja povezuje. rast i razvoj europske unije uvelike ovisi o umreenosti njezina gospodarstva i punom iskorištavanju njezinih infrastrukturnih i ljudskih potencijala povezivost je jedna od najvažnijih pretpostavki za postizanje socijalne ekonomske i teritorijalne kohezije među državama članicama. stoga ćemo se snažno zalagati za dodatni razvoj prometne energetske i digitalne infrastrukture na dobrobit naših građana. pritom ćemo kao predsjedništvo snažan naglasak staviti na zbližavanje građana kroz obrazovanje kulturu i sport te su veze osobiti odraz nae snage i naeg zajednitva. dame i gospodo tree europa koja titi. samo sigurna europa moe osigurati mirno okruženje za svoje građane u tom kontekstu učinkovita zatita vanjskih granica europske unije te veća otpornost prema vanjskim prijetnjama, hibridnim i kibernetičkim prijetnjama od ključne su im važnosti. Postizanje sveobuhvatnog rješenja za održive učinkovitu politiku migracija i azila naš je zajednički cilj. Bićemo i dalje usredotočeni na daljnji razvoj naše Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde na temelju zajedničkih vrijednosti, demokracije i vladavine prava. Prema tome, usvajanje novih strateških smjernica u području slobode, sigurnosti i pravde bit će jedan od naših ključnih prioriteta. Vladavina prava je ključna vrijednost i jedan od temeljnih načela za funkcioniranje Europske unije. Mi ćemo se zalagati da se za sveobuhvatni pristup zaštite i promidžbe vladavine prava uz jačanje dijaloga jedinstva država članica. Zatim, na Europa. Niti jedna država članica Europske unije ne može se sama nositi sa izazovima na međunarodnoj sceni. Naše jedinstvo, naša je najveća snaga. Europa mora govoriti jednim glasom, češće i glasnije i na taj način potvrditi svoju svjetsku ulogu u današnjem multipolarnom svijetu. Moramo održati otvoren dijalog sa našim partnerima i saveznicima u Sjevernoj Americi. Naš cilj kao globalnog aktora mora biti podržan daljnjim razvojem sposobnosti instrumenata za zajedničko djelovanje, uključujući i obranu, uz komplementarnost sa NATO savezom. Također moramo održati odnose Europske unije sa Kinom, Rusijom, Indijom, Japanom i ostalim velikim silama na temelju uzajamnog poštovanja uz daljnji razvoj multilateralnog pristupa te međunarodnog eh, poretka utemeljenog na pravilima. U brojnim politikama kao što su klimatske promjene, trgovina ili pak proliferacija nuklearnog oružja, Europska unija ima jedinstvenu priliku da postigne potrebne kompromise i riješi krize. Tenzije na Bliskom istiku i iznimno kompleksna politička i sigurnosna situacija u Iranu i Iraku, stari i novi izazovi u području zaljeva, sve to zahtjeva aktivno i kreativno reagiranje, angažman i snažno vodstvo. Kao odlučna podržavateljica održivih e, ciljeva razvoja UN-a te najveći donator u području pomoći za razvoj imamo posebnu odgovornost prema zemljama u Africi, na Karibima i Pacifiku. Tijekom hrvatskog predsjedništva također će se održati sastanak na vrhu sa zemljama istočnog partnerstva. Dame i gospodo, kao što svi znamo, pred Europskom unijom nalaze se brojni izazovi. Svijet postaje sve složeniji iz dana u dan, naše zadaće su sve brojnije, ima previše aktera koji nude lake odgovore i instantna rješenja koja se često ne temelje na lažnim informacijama. Također rastu i očekivanja naših građana, moramo biti bliže našim građanima, moramo slušati i ponuditi odgovarajuća rješenja na njihove bojazni. Ne možemo propustiti tu priliku i moramo učiniti više za naše građane. Kako bismo bili na visini toga izazova, moramo promicati jednakost, inkluzivnost i solidarnost, pritom osnažujući europsku demokraciju kao našu osnovnu vrijednost na međunarodnoj sceni. Prema tome, kao što stoji u našem programu, treba nam snažna Europa u svijetu punom izazova. Hvala na pozornosti. Prezidente Plenković. Hvala gospodinu Plenkoviću. Hvala vam na izlaganju. Pozabavili ste se svim dakle, temama koje su na našem dnevnom redu kao Europske unije. Sada dajemo riječ predsjednici Europske komisije Ursula von der Leyen. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici, e, veliko mi je zadovoljstvo gospodine predsjedniče ponovno vas vidjeti ovdje na samom početku hrvatskog predsjedavanja. E, prije tek nekoliko dana kolege Europske komisije E, imao je priliku uživati u sjajnom e, gostoprimstvu u Hrvatskoj. Ondje smo proveli nekih 28 e, sati, uživali u hrvatskoj kulturi, tradiciji i svemu onome što je hrvatski doprinos Europskoj uniji. Imali smo fantastičnu ceremoniju svečanost u Hrvatskom narodnom kazalištu povodom početka hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europske unije i tu smo vidjeli veliko oduševljenje i doista smo uživali. Hvala vam na tome. Osim toga, doista je sjajno vidjeti eh, i čuti ono što govorite u ovom domu demokracije. Znam, Andrej, da je ovo mjesto eh, mjesto koje ti je iznimno priraslo srcu. Nema puno onih koji E, mogu reći da su bili pripravnik u Europskom parlamentu, nakon toga zastupnik u Europskom parlamentu, a da su se potom imali priliku vratiti u Europski parlament e, i govoriti kao predsjednik na čelo svoje države. Svaka čast. A na neki način ova tvoja karijera odražava i ovo nevjerojatno putovanje kroz koje je prošla tvoja zemlja. E, prije manje od tri desetljeća e, Hrvatska je e, krenula na ovaj zahtjevan put, na koncu se pridružila Europskoj uniji i sada slavite 28 godina, 28. obljetnicu od međunarodnog priznanja Hrvatske. Međutim, nitko tada nije mogao predvidjeti E, koliko brzo i kako će rasti vaša zemlja. E, to e, je nešto za što treba odati priznanje vašim ljudima, vašim građanima, njihovoj spremnosti i odlučnosti da se pridruže našoj uniji E, zajednici mira i blagostanja. I u narednih šest mjeseci treba nam sva ta odlučnost i energija i jedinstvo e, po čemu je Hrvatska poznata. Sve nam je to poznato kako, e, potrebno kako bismo prevladali probleme s kojima smo suočeni. Kao što je poznato, migracije su jedan od problema s kojima ćemo se morati baviti. Treba nam i jedinstvo što se tiče pregovora o Brexitu, pregovora o E, proračunu i otvorenim pitanjima e, koja su pred predsjedništvom, a isto tako moramo imati jedinstvo što se tiče donošenja odluka na području energetske politike. To su zadaci koji su pred nama i meni je iznimno drago e, što su ovi prioriteti obuhvaćeni u ova četiri stupa o kojima ste govorili što se tiče prioriteta. Slogan e, hrvatskog predsjedavanja je e, snažna Europa u svijetu punom izazova. I ta snaga nam je potrebna iz dana u dan. I sada e, moramo biti vrlo konstruktivni i snažni kako bismo se usprotivili destruktivnim težnjama. I kao i uvijek postoji taj glas E, nezadovoljstva, ali tu je snaga Europske unije, jer Europska unija ima nevjerojatnu diplomatsku snagu i e, može e, se angažirati u sklopu dijaloga za deeskalaciju, jer imamo jako puno subjekata u raznim regijama, imamo odnose koji su izdržali test vremena, imamo veze i odnose koji su pouzdani i e, surađujemo s čimbenicima koji su važni i mogu doprinijeti stabilizaciji situacije u Iraku, a isto možemo reći i u odnosu na nuklearni sporazum s Iranom. Međutim, osim ovih e, ambicija, moramo raditi na jačanju globalne pozicije, osnažiti e, našu ulogu globalnog partnera na svijetu Moramo biti snažniji u sklopu NATO-a, izgraditi savez e, sa Afrikom e, koji će e, izdržati test vremena i omogućiti nam da osiguramo napredak jer ćemo održati sastanak e, kolegija Europske komisije i kolegija Afrike u sklopu priprema za Afrički summit, a e, radit ćemo na definiranju sveobuhvatne strategije za Afriku tijekom hrvatskog predsjedavanja. Narednih šest mjeseci bit će presudno za odnose s Balkanom, e, spomenuo si to Andrej. Hrvatska to zna bolje od svih drugih. Zna koja je to snaga snaga europske perspektive. Iznimno je važno da ta europska perspektiva postoji. Hrvatska bolje od svih drugih zna e, što treba učiniti kako bi se ostvario napredak e, što se tiče reforme sustava i gospodarstva? E, znamo koliko se može postići kroz ulaganje u ovu regiju. I sada je iznimno važno održati ovaj zamah prije samita o Zapadnom Balkanu u svibnju. Želimo da taj samit o Zapadnom Balkanu bude uspješan i želimo da to cijeli svijet zna. I upravo zato za nekoliko tjedana e, izradit ćemo e, novu metodologiju za proširenje kako bismo e, mogli osigurati europsku perspektivu za zemlje Zapadnog Balkana i ostvariti napredak sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Oni su odradili svoj dio posla i sada je red na nama i došao je trenutak da im otvorimo europsku perspektivu. Osim toga, što se tiče pregovora o e, proračunu, tu će također biti važna uloga Hrvatske. U narednim tjednima uz predsjedavanje predsjednika Mišela, eh, vodit ćemo razgovore kako bismo ostvarili napredak. Treba nam uravnoteženi pravedan proračun, točno. Međutim, ponajprije nam treba moderan proračun. Eh, narednih sedam godina razlikovat će se od prethodnih sedam godina. Dakle, iznimno je važno modernizirati proračun. To je ono što ljudi očekuju od nas. To je ono što sve države članice traže od Europske unije. Želimo krenuti prema naprijed, biti vidljivi i ako želimo ostvariti rezultate, treba nam pristojan proračun koji će biti moderan. Hvala vam što se zalažete za to, to nam je iznimno važno. Dame i gospodo zastupnici, ovih šest mjeseci Hrvatskog predsjedništva bit će ključni kako bismo postigli pomake u energetskoj i ekološkoj tranziciji. Više ne treba niti spominjati koliko je potrebno hitno reagirati. Sada trebamo preći na dijela i provesti Europski zeleni plan. Danas krećemo s radom. Nakon ove rasprave kolegi povjerenika razgovarat će o planu ulaganja za zeleni plan te o mehanizmu za pravednu tranziciju. Zahvaljujući tom novom mehanizmu prioritet će dobiti oni sektori i one regije koji će se suočiti s najvećim izazovima i koji će morati uložiti najveće napore od sviju. Znam da je to izuzetno važno za Republiku Hrvatsku kao i za druge zemlje. Čim kolegi usvoji svoje odluke, potpredsjednici Timmermans i Dombrovski će vam ovdje na plenarnoj sjednici predstaviti detaljnije naš plan rada. Ja računam na hrvatsko predsjedništvo koje će pomoći u e, radu i zahvaljujem svima onima koji će pomoći sljedećih nekoliko mjeseci. Uvažene dame i gospodo, poštovani zastupnici, e, završila bih s riječima hrvatske spisateljice Zagorke Marije Jurić Zagorke koja je rekla da je ono što je najvažnije sloboda. To mora biti e, dragovoljna sloboda. Jer gdje postoji ta dobrovoljna sloboda, postoji i snaga. I ja sam uvjerena da će hrvatsko predsjedništvo e, biti predsjedavanje jedinstva, predsjedavanje snage predsjedavanje koje će omogućiti napredak i nešto što će dovesti do snažnije Europe u svijetu punom izazova. Hvala vam, gospođo predsjednice. Sada ćemo saslušati predsjednike klubova zastupnika. Počet ćemo sa europskim pučanima. Zastupnik Manfred Weber, izvolite. Andrej Plenković, welcome Croatia Dobrodošao Andre, dobrodošla Hrvatska, drago nam je da si ovdje. Saslušali smo opis Ursula van der Leyen o tvojoj priči. To je Plenkovićeva priča i dobro je da smo to čuli jer to može poslužiti kao sjajna motivacija. Ja tome želim dodati još jednu priču, to je potpredsjednica Europske komisije, hrvatska povjerenica, koja ima sličnu priču. Izabrana je ovdje u Europski parlament i sada sjedi, odnosno obnaša ovako važnu funkciju. To je sjajan simbol za onoga što hrvatsko predsjedništvo znači Europskoj uniji i za nas kao zastupnike Europskog parlamenta. Dragi prijatelji, hrvatsko predsjedništvo je sjajan početak ovog desetljeća. Riječ je o najmlađoj članici Europske unije. Hrvatski narod je pokazao da je postati članicom u interesu zemlje. To ste pokazali tijekom posljednjih godina kao članica Europske unije. Vi ste 2013. izašli iz duge recesije i više od 70% vašeg izvoza odlazi upravo u Europsku uniju. Gotovo 3000 hrvatskih malih i srednjih poduzeća može sada imati koristi od Europskog investicijskog plana. To su sve priče o uspjehu i zato je sjajno da sada predvodite Evropskom unijom. U Hrvatskoj vidimo i ljepotu Europe. Rimsko nasljeđe u Splitu, utjecaj Austro-Ugarske u Zagrebu, venecijanska arhitektura u Dubrovniku. Hrvatska je dobar odraz europske kulture. I najvažnija stvar, kao što je naglasio gospodin premijer, jest što je danas ta zemlja neovisna, više nije dijelom nikakvog carstva, ona je samostalna i dijelom evropske obitelji, te ju se poštuje kao ravnopravnog partnera. Snažna evropska vizija se također odražava u vašem programu. Europa koja odgovara na svjetske izazove. U današnjim previranjima niti jedna država članica nema šanse ako ostane sama. U vašem programu nalazimo sve najvažnije elemente. Povezanost, proširenje, borba protiv klimatskih promjena, globalna relevantnost, digitalna revolucija te sigurnost naših sugrađana. Ključ da se nosimo sa tim izazovima je pred nama, a to znači jedinstvo. To je također spomenula gospođa von der Leyen. Htio bih e, reći nešto više o tome što mislim pod jedinstvo. To znači da nema građana prve i prvog i drugog razreda. Primjerice, koliko se Hrvatska želi pridružiti šengenskom prostoru, onda ima našu potporu kao kluba Pučana. Jedinstvo također znači dati europsku perspektivu Zapadnom Balkanu. To smo već više puta spomenuli. Svjesni smo da je odluka vijeća bila kratkovidna. Dakle, odluka da se ne pokrenu pristupni pregovori sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Ja sam ponosan što su sve vlade EPP-a u vijeću podržali otvaranje pregovora. Razgovarao sam sa kolegama iz Francuske, iz Danske, da se otvore pet pristupni pregovori sa ovim zemljama, te da oni jednom postanu članice Europske unije. Jedinstvo, snaga, za nas to znači svi za jednog, jedan za sve na svjetskoj pozornici. Unazad dva tjedna smo vidjeli što se događa na Bliskom istoku. Bili smo doista blizu prave vojne eskalacije. Zveckalo se oružjem, ali zajedno možemo dokazati da smo glasniji od svih, dakle ukoliko aktiviramo svu svoju snagu. Prva dva tjedna ovog desetljeća su za nas signal za buđenje. Moramo se pozabaviti i to na sustavan način razvojem kapaciteta Europske unije. To znači vojni stup za Europsku uniju, te također moramo doći do sustava u kojem većina donosi odluke. Europski glas se mora čuti na svjetskoj razini. Jedinstvo također znači po pitanju Brexita naš klub, naša pravila. Andrej, ti si spomenuo euroskeptične stranke u svim državama članicama. I nitko ni na koji način ne želi kazniti naše britanske prijatelje. Netko može tvrdi da je tako, ali mora biti jasno da kada više nisi članom Europske unije, da gubiš prednosti članstva u tom klubu. Ukoliko to nije jasno, onda ćemo se naći licem u lice sa brojnim problemima kada pokušavamo pred građanima opravdati ostanak u ovom klubu. Moramo pritom biti jasni, potom vezano uz VFO. Proračun mora ispuniti svoje zadaće. Razgovarajmo prije svega o zadaćama. Ukoliko govorimo o uspostavi strove kontrole granice, onda će Europa kao cijelina biti sigurnija, potom je ulaganje u istraživanje i inovaciju. To će poboljšati naše živote. Stoga nemojmo sada razgovarati o tome tko više plaća, već razgovarajmo o zadaćama koje su pred nama. Za nas to znači također i svjež novac za Europsku uniju. Izazovi su to i pred hrvatskim predsjedništvom, ali vrijeme je došlo da nam najmlađa članica pokaže kojim putem poći. Morate pokazati sada vodstvo pod najmlađom dakle, zemljom članicom i znajte da uvijek možete računati na naš klub Pučana. Mi smo s vama. Hvala lijepa. Hvala predsjednica Garcia Perez u ime kluba socijalista. Hvala vam. Doista nam je drago pozdraviti vas eh, u Europskom parlamentu, gospodine Plenković. Nadamo se da će vaše iskustvo koje ste stekli u Europskom parlamentu pomoći u postizanju uspjeha hrvatskog predsjedništva. Jasno nam je da je ovo eh, razdoblje prepuno izazova. Prisjetimo se samo najnovijem razvoju, na najnovijeg razvoja događaja na bliskom istoku. Iz toga možemo podržati vašu ideju o multilateralnom pristupu te bliskoj suradnji kako bi Europska unija govorila jednim jedinstvenim glasom na međunarodnoj sceni. Slažemo se i sa vašim zalaganjem da se prošire pregovori o proširenju, dakle da se započnu predpristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Prioriteti vašeg programa. Govorili ste o Europi koja štiti. Pod ovim naslovom bismo htjeli čuti i nešto o migracijama. To je važno i u smislu demokratskih odnosno demografskih izazova. Da, jasno nam je da je potrebno imati Europu koja štiti, ali važno je da se također štiti i vladavina prava te solidarnost. Europa koja štiti mora humano postupati sa izbjeglicama, uključiti ih u naša društva. Europa koja štiti znači zaštititi građane Europske unije i to od isključivosti, nezaposlenosti ili zaštititi ih od diskriminacije. I zbog toga tražimo nešto veći stupanj ambicije kada je riječ o socijalnoj Europi koja nam je potrebna. Budimo otvoreni. Organizacijom konferencija nećemo moći prevladati razliku u plaćama između muškaraca i žena ili pak siromaštvo. Slažemo se s potrebom da je potrebno ojačati konkurentnost, produktivnost i inovacije, ali potreban je pravi akcijski plan da bismo mogli primjenjivati Europski socijalni stup i socijalna prava. I stoga nam je e, bilo žao primijetiti što u svom programu niste govorili o minimalnoj plaći ili jamstvu za djecu ili o planu za borbu protiv siromaštva. Doista se nadamo da će se to ipak naći u programu vašeg predsjedništva. Što se tiče monetarne unije, nedostatak jamstva za nezaposlene je neprihvatljivo. Riječ je o jednom ključnom instrumentu koji nam može omogućiti da zaštitimo građane u trenutku krize. Moramo izvući pouke iz posljednjih kriza kroz koje smo prošli. i Ne smijemo se predati i jednostavno samo govoriti, a ništa ne poduzimati. Jednako je vezano uz višegodišnji financijski okvir. Tu možete računati na našu potporu. Međutim, želim biti jasna. Nadamo se da ćemo od vašeg predsjedništva dobiti e, prijedlog koji će biti na razini očekivanja Europskog parlamenta. To smo već više puta istaknuli. Ne možemo napraviti više sa manje. To smo kao što sam rekla, više puta ponovili. Želimo ispoštovati ambiciju koju smo se zadali, želimo vidjeti ovdje doprinose na osnovu BMP-a, želimo vidjeti jačanje fiskalnih pravila. Štitit ćemo jedan novi zlatni standard koji će se temeljiti na rastu kojim će se stimulirati ulaganje u države članice. ne možemo obećavati, a da pritom ta obećanja ne ispunjavamo. Potrebno je osigurati odgovarajuće financiranje za naše programe. I moram reći da smo razočarani što niste spomenuli eh, fond za pravednu tranziciju također niste spomenuli ništa o preuzetim obavezama vezanom uz ciljeve održivog razvoja i europski semestar. Ali nije kasno, gospodine Plenković. Socijaldemokratska obitelj i dalje ga i nadu da će vaše predsjedništvo biti ambiciozno poput e, kao što je ambiciozna Europska komisija, dakle u kontekstu svih ovih velikih izazova. I ukoliko tu bude postojala dobra volja, možete računati i na naš klub kada je riječ o promjenama koje su potrebne Europi. Hvala vam. U ime kluba Renew Europe, predsjednik Čolos, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče, poštovane. Gospodine Plenković, ovo je prvo hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije kad ste postali članicom. To je sigurno trenutak kojim se možete ponositi, ali također izazov. Vidio sam da ste već donijeli ovdje e, određenu razinu energije u ovo vaše predsjedanje. Očekujemo da ćemo vas vidjeti i u šengenskom području i u eurozoni. Svaka zemlja koja se želi integrirati u šengensko područje i dijeliti našu zajedničku valutu mora moći to učiniti i to čim ispuni sve kriterije. Naši kriteriji nisu samo da se ispune naši ciljevi, već da radimo za naše građane. Evropska unija mora biti e, klub u koji će se htjeti uključiti novi članovi. I u tome će ključnu ulogu održati konferencija o budućnosti Europe. Ona će dati novu perspektivu kada je riječ o proširenju. Uvjeren sam i da ćemo tijekom idućih mjeseci poslati pozitivnu poruku Zapadnom Balkanu, te da će sastanak na vrhu u Zagrebu tu odigrati ključnu ulogu. Dragi kolege, migracijska kriza 2015. i 16. je duboko utjecala na velik broj naših država članica vidjeli smo kako sustavi migracija i azila ne odgovaraju. Moramo zato postići napredak. Moj klub će danas pokrenuti plan, lansirati neke nove ideje kako popraviti sustav u sljedećem desetljeću. Došao je trenutak da ovdje postignemo napredak, a da pritom ne čekamo da se dogodi iduća kriza. Očekujemo da će vas inspirirati naše ideje. Gospodine premijeru, Sigurno će se, ćete se složiti s nama da su migracije i demografski izazovi nešto što nas zahtjeva više djelovanja. Nadam se da će ovo biti važne teme i u vašem predsjedništvu. Što se tiče VFO-a, vaša uloga će biti izuzetno važna u postupku koji će dovesti do usvajanja VFO i paketa koji govori o vlastitim resursima. Parlament želi snažan proračun i želi nov pristup kada je riječ o vlastitim resursima. Potreban je snažan proračun koji ćemo ispuniti političke prioritete. Želim vam zahvaliti kao i Šarlu Michelu na vašem poslu vezanom uz Libiju te situaciju u Iraku i Iranu. Moramo biti oprezni i pridonijeti mirnom rješavanju kriza i sukoba. Potreban nam je snažan europski glas na svjetskoj pozornici, vi preuzimate predsjedništvo u razdoblju velikih izazova. Zajedničko stajalište je od ključne važnosti ukoliko želimo preuzeti budućnost u svoje ruke. Gospodine premijeru, želim vam sve najbolje u vašem predsjedanju Vijećem Europske unije i budite sigurni da ćete u nama imati partnera. Hvala vam. U ime kluba Zelenih predsjednica Keller, izvolite. Dragi kolege, doista sam sretna što Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. Želim vam doista puno uspjeha u tome. Ovo predsjedništvo dolazi u ključnom trenutku. Imamo novi saziv Europskog parlamenta, novu Europsku komisiju, ulazimo u novi zakonodavni ciklus gdje ćemo ispuniti ona obećanja koja su dana u izbornoj kampanji. I postoji mnogo toga što moramo učiniti. Pred nama je velika klimatska kriza koja utječe na sve i moramo odmah djelovati na europskoj razini, ali i u državama članicama. Europska, komisija je tu već dala neka obećanja, to možemo samo pozdraviti. Međutim, i države članice moraju nešto poduzeti. Dosta njih blokira napredak vezan uz donošenje tih novih zakona i to se mora promijeniti. Države članice moraju također djelovati i zalagati se kada je riječ o djelovanju protiv klimatskih promjena. Biće vaša zadaća u to se osigurati, to je također velika odgovornost. Da biste ispunili tu zadaću, želimo ohrabriti i vas i vašu vladu da i sami provedete ekološku tranziciju u Hrvatskoj. Još jedno područje gdje želimo vidjeti više djelovanja od država članicama jest vladavina prava i ljudska prava. Drago mi je da ste to spomenuli. Tu je potrebno izvršiti pritisak od strane drugih vlada da se neke e, države članice vrate na pravi put. Vladavina prava, temeljna prava, slobode, to su stupovi Europske unije i ne smijemo ih oslabiti. I to se tiče svih država članica. I ovdje me zabrinjava i zabrinjavaju izvještaj o hrvatskoj politici kada je riječ o postupanju prema izbjeglicama i migrantima. Imamo također izvješća o sustavnom, sustavnom nasilju, tu je potom uništavanje imovine, ponižavanje, te korištenje vatrenog oružja. To je više puta istaknuto od strane nevladenih organizacija. Imamo brojna izvješća o tome u medijima, ali Hrvatska vlada nije te slučajeve izvješća istražila. I to je neprihvatljivo, neprihvatljivo za bilo kakvu državu članicu i bilo kakvu državu. Prava izbjeglica su ljudska prava. I molim vas da se osigurate da se ta prava poštuju. Hrvatske granice su evropske granice. Ono što se tamo događa jest odgovornost svih nas i nećemo zatvarati oči pred onim što se događa. Hrvatska je prekrasna zemlja i najmlađa članica naše obitelji. Ovo predsjedništvo je velika prilika za vašu državu i vladu da pokažete ostatku Europu, Europe koje su, koja je vaša vizija naše zajedničke budućnosti. Ali predsjedništvo će također staviti u prvi plan Hrvatsku. Što se poduzima na lokalnoj razini kada je riječ o klimatskoj pravdi ili ljudskim pravima. I možete računati na našu potporu kada govorimo o društvenoj jednakosti, vladavini prava, ali također možete računati na nas kada je riječ o borbi protiv kršenja ljudskih prava, bez obzira na to koja je vlada na čelu koje države. Hvala vam. Zastupnik B u ime kluba IDE. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospodine premijeru. Naša Današnja rasprava je nastavak naše razmjene koju smo održali u Zagrebu početkom prosinca. Tu ste istaknuli prioritete hrvatskog predsjedništva. To donosi određene rizike To je vezano uz postupak proširenja Albanije i Sjeverne Makedonije. Istina vezana uz te zemlje jest da su to zemlje prijatelji, naši saveznici, ali tamo imamo veliku razinu korupcije, imamo djelovanje islamističkih skupina, veze sa Turskom i koje ne ispunjavaju kriterije za pridruživanje. Tu je predsjednik Macron istaknuo veto Francuske. I Macron je Dakle, nažalost, danas Tajko kaže da je spreman prihvatiti Sjevernu Makedoniju i Albaniju, da je spreman u budućnosti razgovarati o, toj, o njihovom ulasku kao i ulasku nekih drugih zemalja. Mm, to znači da ćemo u budućnosti postati Unija sa 30, 32 zemlje članice. To nas može samo oslabiti. Potom ste spominjali višegodišnji e, financijski okvir, a uskoro se bliži Brexit, izgubit ćemo 10% stanovnika i zbog toga bismo se trebali koncentrirati na one sektore u kojima možemo organizirati odgovarajuću suradnju poštujući naše susjede. Ne smijemo na e, razini proračuna tražiti sve više uplata koje idu u Brisel. Neki ovdje u vječnici spominju sustav vlastitih resurska i što to zapravo znači. To je prvi korak ka europskom sustavu oporezivanja i smatram da je to jako loša vijest za naše porezne obveznike. Oni trebaju plaćati sve više, a u zamjenu dobivaju sve manje. Spominjali ste također i konferenciju o budućnosti Europe. Mislim da bismo o tome trebali govoriti bez zadrške. Riječ o smjernicama za budućnost Europske unije, ali bojim se da neki žele to iskoristiti kako bi doveli u pitanje načela našeg, e, naše buduće suradnje te svugdje uvesti donošenje odluka kvalificiranom većinom. Također, Europa danas nije kadra zaštititi svoje granice pred navalama migranata. Impotentni smo i na globalnoj razini. Pogledajte što se događa u Iraku, Iranu, Siriji, Danas e, držimo predavanja o ljudskim pravima čitavom svijetu, a kakva je situacija u našim državama članicama. Potom veliki izazovi. Brexit. Boris e, Johnson će zaštititi vojne interese Ujedinjene kraljevine. Ne smijemo također dozvoliti da se

Grazie. Presidente Širdevan, per il gruppo della GUE. Hvala vam. Zastupnik Širdevan u ime kluba GUE. Hvala lijepa. S obzirom na novu godinu i prestojeće hrvatsko predsjedništvo i našu temu, želio bih se ipak osvrnuti na krizu sa Iranom. Iznimno je dobro što e, potvrđujemo u zadnjih nekoliko tjedana da želimo ustrajati na nuklearnom sporazumu sa Iranom. Napuštanje SAD-a ovog sporazuma prije više od godinu dana dovodi do eskalacije u ovoj regiji, a to znači da smo na rubu velikog rata u ovom području i zato je Europska unija treba poduzeti sve što je u njezinoj moći kako bi spriječila potencijalni rat. I to E, bez suzdržavanja moramo stati u obranu e, međunarodnog prava jer jedino moramo biti predani međunarodnom pravu i ciljevima mira. I zato se vojne baze ne smiju koristiti e, za potencijalni rat i vojnici se moraju povući iz ove regije. Međutim, 2020. doista će biti godina u kojoj ćemo odrediti put kojim ćemo ići. Što se tiče e, izazova klimatskih promjena, pred nama su najveći izazovi od doba industrijske revolucije. E, ove promjene moraju biti socijalno pravedne i e, demokratski ustrojene. Kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru, e, tu postoje prijepori što se tiče političkih odluka. Rezovi što se tiče kohezijske politike su nešto o čemu se govori u korist ulaganja u naoružavanje. Smatram da je to e, potpuno pogrešno. Ako želimo napredak, moramo ulagati u regije, u koheziju europskog društva. I na kraju, Europska unija ima pravo

Ehm, Hvala. Saslušali smo predsjednike klubova zastupnika i e, gospodin Plenković ima kratku repliku. Izvolite. Hvala vam, dragi kolege. Prije svega bih e, zahvalio svim vođama klubova zastupnika u Europskom parlamentu na njihovim reakcijama na predstavljanje programa hrvatskog predsjedanja. Nekoliko napomena vezano uz pitanja koja ste postavili. Doista se uslo radujem što ćemo raditi u sinergiji. Radit ćemo sa Europskom komisijom, to smo rekli u Zagrebu. Mi ćemo vam iz pomoći da budete učinkoviti, dati vam potporu u, u zakonodavnim prijedlozima. Također se radujemo novim inicijativama vezanim uz e, paket e, Dublinske uredbe, dakle veza između odgovornosti i solidarnosti, ali osvježena varijanta. Što se tiče Schengena i eura koje ste spomenuli, to je prisutno u našim mislima, nisam to izrijekom spomenuo, ali da, moja vlada ima dva glavna cilja, to je pristupanje Schengenskom području i hvala Junkerovoj komisiji kada je riječ o zelenom svjetlu za ispunjavanje tehničkim uvjeta i što je to sada na novoj Europskoj komisiji Također hoćemo kao predsjedništvo nastaviti raditi na tome. Kad je riječ o strategiji uvođenja eura, mi upravo ispunjavamo ciljeve akcijskog plana, riječ je o tečajnom mehanizmu, želimo to dovršiti do kraja predsjedanja e, Vijećem Europske unije. Kada je riječ o multilateralnom pristupu, humanitarnom aspektu, stupu socijalnih prava koje je spomenula gospođa Garcia, kada pažljivo pročitate čitav program, a on vam je svima podijeljen, vidjet ćete podosta o socijalnoj inkluziji, o ravnopravnosti, o nediskriminaciji. To je integralni dio našeg programa. Kada je riječ o migraciji i zaštiti hrvatske granice, želim ovdje biti jasan. 2015. i 16. migratorna izbjeglička kriza najveća najveći događaj nakon pada Berlinskog zida, jedan od najvažnijih fenomena koji se dogodio i koji je donio političke posljedice, ne samo na europskoj razini, već i oblikovao nacionalne debate. Rješenje za to pitanje jest ojačati vanjsku granicu Europske unije. U sveobuhvatni set instrumenata moramo oblikovati vanjsku politiku, sigurnost, trgovinu,